9. Članovi odbora, dakle, mogu zatražiti na pisanim putem do sutra u 27. travnja da se donese odluka o početku pregovora. Ukoliko se ne zatraži glasanje o ovim pitanjima u skladu sa važećim rokovima, odbori će moći započeti pregovore. Također u skladu sa člankom 46 stavak 2 uzimamo u obzir dva prijedloga za akt Europske unije. Prije svega to je akt unije o razlikama u deklaraciji, sastavu i okusu proizvoda na srednjeevropskom i istočnoeuropskom tržištu te zapadnim tržištima. To zahtjev su podnijeli zastupnica Dubravka Šuica i ostalih devet zastupnika. Potom je tu prijedlog za akt Unije o pregledu stranih ulaganja u strateške sektore i ovi su zahtjevi upućeni nadležnim odborima.